Dobar dan svima koji su tu prisutni i onima koji sudjeluju na daljinu. Nadam se da ste svi proveli e, dobar ljetni odmor i da ste svi vi i oni bliski vama dobrog zdravlja, jer što se tiče zdravlja, još uvijek živimo u ponešto teškim vremenima. Da, odmah pređemo na dnevni red, odnosno na njegovo osvajanje, ukoliko nema prigovora. Dnevni red se smatra usvojenim, nema prigovora. Što se tiče priopćenja predsjedatelja, eh, imat ćemo danas sjednicu od, 15, od 16.45, odnosno to je prvo, drugo glasovanje i drugo isto 14.45, 16.45. Svi oni koji sudjeluju u glasovanju u dvorani ili na daljinu glasovat će putem aplikacije iVote. Imamo prijevod za sljedeće jezike, francuski, njemački, talijanski, engleski, grčki, španjolski, poljski, portugalski i hrvatski. Naravno, budući da su tu prevoditelji, obvezni smo strogo se pridržavati vremena, inače nećemo imati prijevod. U redu, točka 3 odnosi se na godišnji sastanak sa agencijama Europske unije. Godišnji sastanak sa predstavnicima centraliziranih agencija koji se održava danas bit će drugčiji od onih sastanaka prethodnih godina kada smo uglavnom govorili o raspodjeli budžeta temeljem predloga komisije i smanjenja u vijeću. Danas smo još uvijek nejasnoj situaciji što se tiče brojki za sljedeću godinu, pošto nemamo VFO i financijski program, ali naravno možemo razgovarati o utjecaju krize sa koronom na konkretno ove agencije. Postavljamo gospodina Hansena iz eh, Europske agencije za kemikalije koji je u Helsinkiju i on će predstavljati mrežu europskih agencija na ovom sastanku. Gospodine Hansen, veselimo se vašem izlaganju o problemima agencije, onome što očekuju. Znamo da vam sada nije jednostavno ovim okolnostima planirati godišnje a kamoli višegodišnje resurse, ali se nadamo s naše strane da ćemo imati barem nešto izvjesnosti u našim međuinstitucijskim pregovorima što se tiče proračuna. Gospodine Hansen, zadovoljstvo mi je dati vam riječ za vaše izlaganje. koje će trajati 40 minuta. Hvala lijepa gospodine predsjedniče odbora i poštovani članovi odbora za proračune. Nekih 10-12 minuta ću iskoristiti da iznesem ukratko nešto o radu mreže agencije, nešto o postignućima i izazovima u ovoj krizi sa COVID-19, a onda ću reći nešto o našoj strateškoj perspektivi i nekim od elemenata koji su nam potrebni da bismo djelovali strateški. Neformalna mreža je dobrovoljna mreža, čiji su članovi 48 decentraliziranih agencija i zajedničkih poduzeća. Zahvaljujem se onome koji je istučio ovaj jeku koju smo imali, to mi je pomoglo. Naš glavni cilj je da pokušamo unaprijediti suradnju i povećati naš utjecaj i više doprinijeti u smislu podjele znanja u okviru EU. Da pokažemo primjer onoga kako funkcionira naša mreža, ako pogledamo postignuća i izazove sa kojima smo se susreli tijekom krize sa COVID-19, to je dosta ilustrativno i možemo reći da to pokazuje kako mi sebe vidimo. Najbolji način da se budućnost zaštiti je da sami stvaramo tu budućnost. Ako pogledamo krizu sa COVID-19, jedna od naših sestrinskih agencija, agencija za kontrolu i sprečavanje bolesti. Ona ima središnju ulogu u radu sa vama, sa komisijom i sa državama članicama. Ali naša mreža je e, osigurala platformu i omogućila tu agenciju da surađuje s drugim agencijama kako bi mogle brže djelovati u europskim pitanjima kod kojih je bio potreban europski odgovor. Dva primjera te suradnje. Suradnja i razgovori sa agencijama za transport sa agencijom za kontrolu i sprečavanje bolesti kako bismo vidjeli kako agencije koje se bave transportom mogu na najbolji način reagirati na ovu novu bolest kako se kriza razvijala. Zatim tu je suradnja sa agencijom za zaštitu na radu EU OŠA. Oni su napravili smjernice te dvije agencije o tome kako je najbolje se nositi sa COVID-19 na radnom mjestu. Dakle, i u tom smo slučaju iskoristili infrastrukturu mreže koja je omogućila tim agencijama da brzo ostvare suradnju. Još jedan primjer bila je vrlo brza uspostava u okviru mreže tima za djelovanje jedne grupe agencija za utvrđivanje konkretnih predloga koje bi sve agencije mogle same koristiti kako bi djelovale po pitanju krize sa COVID-19. I u okviru toga smo recimo razmjenjivali prakse u vezi s tim kako vršiti intervjue na daljinu, kako pristupiti tome da ljudi rade od kuće i kako da se vrate u ured. A isto tako smo razmjenjivali iskustva o tome kako su se osoblje i rukovodstvo borili sa izazovima, ali kako su ih prevladali. Dakle, to je vrlo dobar primjer toga kako mreža unapređuje našu dodanu vrijednost za EU zato što djeluje kao neko ko omogućava suradnju. Naravno imamo izazova kao i svi u institucijama i tijelima EU-a. Imali smo pitanja oko izvršenja proračuna za godinu 2021. Bilo je promjena u programima rada u agencijama, ali sveukupno gledajući uspjeli smo držati korak s onim što se očekivalo od nas. E, dugoročni utjecaj krize sa COVID-19 još uvijek nije tako jasan, ali isto vrijedi i za vašu instituciju, i za komisiju, i za vijeće. To je nešto na čemu radimo, ali još uvijek nije jasno. Vidjeli smo uska grla i kod angažiranja osoblja i nabava, ali smo uspjeli postići napredak. Moja agencija je primila novo osoblje tijekom krize, i oni su čak počeli raditi iz svojih zemalja na daljinu pošto nisu mogli doći ovdje. Dakle, izvukli smo neke pozitivne pouke, ali bilo je i uskih grla. Isto tako smo utvrdili potrebu za fleksibilno korištenje ljudskih financijskih resursa i na tome zajednički radimo. I na kraju dugoročan organizacijski utjecaj socijalnih socijalne kohezije, operacija kulture naše agencije i time se bavimo. I to je pitanje koje nam je zajedničko s drugim institucijama i rekao bih eh, sa pola svijeta. Dakle, to su bili primjeri naših postignuća i izazova i toga kako nam mreža može pomoći i da nešto postignemo i da odgovorimo na izazove. Ako sada gledamo strateški u budućnost, Jasno je da imamo ovu novu normalnu situaciju sada pred sobom, a njome ćemo se baviti zajedno s vama, ali e, konkretno za agencije. E, trenutno pravimo sedmogodišnju strategiju koja odgovara vremenskom okviru VFO-a. E, to pravimo za cijelu mrežu agencije. Razmatrat ćemo novu normalnu situaciju kao i prioritete u inovacije, održivost, digitalizaciju, da vidimo kako mi kao mreža preko eh, nadležnosti agencije možemo dati doprinos. Mi smo za sada postigli vrlo visok standarda. Želimo postati uzor administrativne izvrsnosti ne samo u agencijama, nego i putem naše strateške suradnje preko mreže. Eh, vidimo izazove u digitalizaciji, u suradnji preko interneta, u virtualnoj mobilnosti. Pokušamo biti učinkoviti u izvršenju tih programa, izvući pozitivne elemente i naći mehanizme koje možemo kompenzirati negativne stvari. To je jedna od većih ambicija u našoj sedmogodišnjoj strategiji. Naravno, želimo raditi u cilju ostvarenja prioriteta EU prelaz na zeleniju i održiviju um, ekonomiju. I još jedan primjer, uzet ću za primjer e, svoju agenciju tu. E, naš e, upravni odbor se obvezao da ćemo biti klimatski neutralni do 2030. godine. Dakle, to je bio izazov koji je nama agencijama komisija postavila u zelenom planu. To je još jedan primjer kako mi sebe vidimo kao mrežu agencija koja može doprinijeti i doprinijeti efikasnosti i zajednički raditi na ostvarenju zajedničkih ciljeva EU-a. Definitivno u cijelom ovom kontekstu imamo za cilj da budemo pouzdan i cijenjen institucijski partner kao mreža, a da onda putem mreže ostvarujemo naš glavni cilj, a to je potpora provedbi politika EU i na taj način da dajemo potporu i državama članicama i institucijama EU kao što je parlament. Da bismo ostvarili taj cilj, smatramo da su od nužnog značaja dvije stvari za sve agencije jedno je ono što mi nazivamo fleksibilnošću, a drugo je jedan od preduvjeta koji se odnosi na nove zadaće. Što se tiče fleksibilnosti, pod tim podrazumijemo da nam treba više fleksibilnosti u načinu na koji smo financirani i načinu na kojim se osigurava osoblje za naše agencije i izvršava proračun. I ta fleksibilnost nema za svrhu da mi budemo zadovoljni, nego više fleksibilnosti znači da mi kao agencije da budemo bolji u provedbi trebamo moći brže raspodijeliti naše resurse. Mi eh, raspodjeljujemo eh, resurse, dobijemo ih ali i da ih damo drugima kada je zadaća gotova. Dakle, više fleksibilnosti što se tiče financiranja, što se tiče osoblja, to nam je potrebno da bismo bili bolji u rješavanju izazova budućnosti EU. Jedan od primjera koji ste mogli vidjeti tiče se krize sa COVID-19, recimo Sestrinska agencija ECDC, ali i Agencija za lijekove su se suočili sa velikim povećanjem obima posla Agencija za lijekove zbog programa pronalaženja cijepiva za ovaj virus ali i zbog nekih pitanja vezanih za lijekove. Oni su imali veliko povećanje obima posla na koji nisu mogli odgovoriti prostim povećanjem broja osoblja, što je značilo da se osoblje premještalo i to je onda dovelo do određenih neefikasnosti. Dakle, potrebno je više fleksibilnosti i tu. Isto se dogodilo sa Agencijom za kontrolu bolesti. Znamo da su i oni imali veliko povećanje obima posla, a nije bilo jednako fleksibilnog mehanizma putem koji bih to mogli kompenzirati. U prošlosti smo se uvidjeli sa migracijskom krizom i, slične administrativne nefleksibilnosti koji nama agencijama ne omogućuju da služimo EU na najbolji mogući način. Još jedan primjer potrebe za fleksibilnošću pokazuje Agencija za zrakoplovstvo ali to je slično onome što mi imamo u Agenciji za kemikalije. Agencija za zrakoplovstvo je vidjela da se, se smanjili prihodi zbog ove krize i mehanizam za kompenziranje toga u, u proračunskom sustavu EU-a su vrlo nefleksibilni u takvim slučajevima i teško je osigurati kontinuitet. Dakle, to bi bilo to što sam htio reći po pitanju fleksibilnosti. Što se tiče novih zadaća, mi mislimo i vidimo potrebu da ako dobijemo nove zadaće, dobijemo i odgovarajuće resurse da to pokrijemo. ako ne dobijemo odgovarajuće resurse za nove zadaće, onda neizbježno e, sadašnje aktivnosti će morati preći u negativne prioritete, morat će se ukloniti iz našeg mandata kako bismo se mogli nositi s obimom posla. Dakle, logičnije povezivanje resursa sa novim zadaćama, što nije uvijek lako administrativno izvesti. Dakle, to bi bilo to što se tiče fleksibilnosti novih zadaća kao preduvjeta za našu mrežu agencije, naše agencije koji su nam potrebni da uradimo ono što EU treba i traži od nas i što mi vidimo da je dodana vrijednost u našem radu. Mi kao mreža agencije, ja kao njen trenutni predsjedatelj, se veselimo razgovoru o tome i veselimo se i daljnoj dobroj suradnji s parlamentom. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, hvala gospodine Hansen. Sada pozivam gospodina Herbsa, stalnog izvjestitelja za agencije iz EPP-a. Hvala lijepa. Nadam se da me čujete. Mr. Herbst, could you please Gospodine Herbst, molimo vas da stavite slušalice dok e, govorite, inače je ovdje signal vrlo loš. Hvala. Mr. Herbst, please press the speak button. Gospodine Herbs, molim vas pritisnite taster da možete govoriti. So, I'm, I'm using my headphones. Uh, Evo, koristim slušalice. Čujete li me? It's okay now. Sada je u redu, možete govoriti. Pokušat ću i potrudit ću se. S obzirom da nemamo puno vremena, mislim da nema vremena da zahvalimo svim agencijama za ono što su radile u ovim teškim okolnostima. Spomenuli ste agenciju za kontrolu bolesti, to je e, prva agencija u ovim teškim vremenima, ali možemo spomenuti i puno drugih agencija koje su vrlo dobro radile i zahvaljujem se na tome. Rekao bih da bi e, Next Generation dao priliku da podupremo agenciji još više, međutim države članice nisu iskoristile tu priliku, po mom mišljenju to je malo nesretno rješenje. Ako usporedimo potrebe agencija za narednih sedam godina, upravo smo slušali o tome, sadašnji prijedlog ne osigurava E, mogućnost da ispune mandat i operativne zadatke do 2027. Kao što smo čuli, to zahtjeva ponovno postavljanje prioriteta i postavljanje negativnih prioriteta u skladu sa sadašnjim prijedlogom, pošto neki od sadašnjih mandata neće moći biti izvršeni. Samo nekoliko zapažanja s obzirom da nemamo puno vremena. E, mnoge aktivnosti agencija koje su otkazane u drugom kvartalu ove godine su prebačene na četvrti kvartal i vidjet ćemo kako će se to odvijati, ali uvođenje restrikcija i mogući drugi val može dovesti do otkazivanja i tih aktivnosti, ponovnog otkazivanja. I onda se neće moći izvršiti proračun. Uvjeren sam i očekujem da će agencije doprinijeti našim prioritnim područjima europskim. Drago mi je što sam to čuo. Tu su inovacija, digitalizacija i održivost. Po nama je transparentnost ključna za osiguranje odgovarajućeg korištenja resursa i naš e, odbor za proračune treba biti e, e, treba nas izvještavati o korištenju sredstava. Nove zadaće ne smiju ići na, uštrb drugih područja i konzistentnost između odgovornosti i novih izazova i kao što su zeleni plani i COVID-19 treba održati. Još jednom zahvaljujem svim agencijama na sjajnom radu u ovim teškim okolnostima. Um, Hvala lijepo. A sada ću dati riječ gospođi Gualmini iz SDA, ali doista bih želio sve zamoliti da se ograničite na minutu i 30 sekundi jer ćemo u protivnom imati probleme s organizacijom ovdje u parlamentu. Gospođo Gualmini, izvolite. Can you hear me? Da, čujete li me? Da. Hvala lijepo predsjedniče. Ja bih također željela zahvaliti gospodinu Hansenu na vrlo iscrpnoj prezentaciji. Moram priznati da ste odradili sjajan posao koji nije bio lagan. E, nije bio lagan zbog e, pandemije i drugih okolnosti. Zahvaljujem vam na tome i zahvaljujem, to jest želim reći da razumijem vašu potrebu i želju za većom fleksibilnošću u korištenju i raspodjeli resursa, odnosno sredstava kako bismo bili snažni i brži i kako bismo bolje odgovarali na potrebe gradova i građana. Imam tri vrlo kratka pitanja. Prvo pitanje je, s obzirom da je COVID-19 još uvijek prisutan u našem društvu, a i to će vrlo vjerojatno biti slučaj u narednim godinama, smatrate li da bi Europski centar za sprječavanje i kontrolu bolesti je ima li taj centar dovoljne resurse, dovoljne sredstva za naredne godine, s obzirom na nacrt proračuna? Koje zadaće trenutačno i koje bi zadaću u budućnosti mogle, koje bi zadaću u budućnosti mogao ovaj centar obavljati u pogledu COVID-a? Nadalje, mi smo dobili jako puno komentara. Komisija predlaže izgubili smo zvuk. And finally, I napokon, Europska agencija za okoliš, kako ona može doprinijeti borbi protiv klimatskih promjena u okviru sljedećeg VFO-a? Smatrate li da će on imati posebnu i specifičnu ulogu u tom pogledu? Hvala. Hvala lijepo, gospođo Gualmini. E, iz Renewa, gospodin Stefalota. Nadam se da me dobro čujete. Vidimo vas, odnosno čujemo vas, ali vas ne vidimo. Ne znam je li to problem za prevoditelje. Izvolite. E, većinu pitanja su već postavili prethodni govornici, pa sada to neću ponavljati radi mentalnog zdravlja svi u vas, ali ono što želim reći jest da doista i ja sam bio zabrinut zbog uloge ecdc odnosno Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti i zabrinuo me smanjen proračun za 2021. godinu. Prema izvješću Riječ je o konzervativnom pristupu, ali ono što europskim građanima sada treba nije konzervativan, već realističan pristup koji uzima u obzir krizu COVID-19. Brza reakcija i izvješće koje će biti brza reakcija je nešto što jako cijenimo. Kada je prvo izvješće objavljeno vezano za COVID-19, to nije bila puka izjava kojom se procjenjivalo jesmo li reagirali pre rano ili prekasno, već je to bilo nešto što nam pomaže da razgovaramo o važnosti ECDC, o važnosti EMA za naše građane. Stoga, Ovaj, ovaj odbor za proračun, on je najčešće vrlo konzervativan kada je riječ o procjenama. No ovoga puta doista mislim da ne smijemo štedjeti sredstva za učinkovitost, osobito zato što evropski, to jest program Evropske unije za zdravlje jest smanjen u svom području, proračunu, odnosno umanjen je. Hvala lijepo. Ok, Now we go to... A sada se javlja gospođa Laporte iz IDEA. Dobar dan, gospodine predsjedniče. Hvala, gospodine Jansene. Dobar dan, kolege. Prije svega zahvaljujemo na, ovoj razgo, na ovom razgovoru o suradnji sa decentraliziranim agencijama. Dakle, ono što nas brine e, jeste 2021. godine koje stajalište prema svemu tome e, će zauzeti vijeće. Dakle, postoje neke agencije čiji se proračun jako puno povećao posljednjih nekoliko godina, na primjer Frontex. Oni su imali 130 37 milijuna 2013. koji se više struko uvećao u narednim godinama. E, to treba usporediti sa rektifikativnim proračunom. E, sjetimo se samo koliko smo dodatnih, sredstava dodijelili Turskoj. Dakle, doista tu treba biti jako razuman kada uzmemo u obzir sadašnju, sadašnju krizu. Potrebna nam je veća fleksibilnost i činjenica da Europska unija ima sve više i više agencija postavlja, donosi neke e, probleme. Naime, postavljaju se tu e, i pitanja kako ćemo rješavati mnoga tehnička i znanstvena pitanja. Imamo ovdje šest tisuća agenata, oni predstavljaju jako veliku proračun za naredne godine. Imamo i dva pitanja koje proizlaze iz ovog komentara. Možete li nam reći Predviđa li e, se osnivanje novih decentraliziranih agencija s obzirom da se na zajedničkom tržištu kompetencije Europske unije povećavaju? A drugo pitanje je kako, ćemo se, će se upravljati ovim agencijama kada je riječ o kontroli i kada je riječ o troškovima koje one povlače sa sobom? Naime, vijeće je rekao da će raspodjele novca za decentralizirane agencije, da je to nešto što bi trebalo imati svoj maksimum. ali ne bi se trebao zbog toga povećavati proračun. Tako da za sada još uvijek zapravo očekujemo konačno mišljenje vijeća. Hvala lijepo. Hvala lijepo, gospođo Laporte. Nismo dobili nikoga tko se javlja u ime ECR ili GUA. Oh, ja se ispričavam, nisam u pravu. Gospođa Ham, izvolite. Hello. Dobar dan. Nadam se da me dobro vidite i nadam se da me čujete. Hvala gospodine Hansen, hvala vam na prezentaciji. Poštovane kolege, agencije obavljaju izuzetno važan posao. Stoga je potpuno jasno da oni trebaju imati adekvatne proračunske sredstva i ljudske resurse kako bi imali priliku eh, da obavljaju sve važne poslove na adekvatan način. Stoga smatramo da bi agencije trebale dobiti e, razinu sredstava koja u najmanju ruku odgovara njihovim potrebama. Također želim naglasiti našu potporu e, za, većom potporom Europskoj agenciji za okoliš. Imamo sada zeleni pakt, imamo Europski zakon o klimi i Europska unija i njezina agencija će imati sve više i više zadaća u budućnosti. također nam je potrebno i vijeće za klima i upravo je zato jako važno da Europska agencija za okoliš ima dodatne resurse, dodatne sredstva. Mi moramo osigurati analizu podataka, nad monitoring, okolišni monitoring i zato se nikako ne smije dogoditi da se njihova sredstva zamrzavaju. A tu želim spomenuti Europsku agenciju za ljudska prava koja također obavlja jako važan posao i koja mora imati adekvatno financiranje. Što se tiče Eurojusta i njihovo financiranje bi trebalo biti značajnije budući da ova agencija ima jako važnu ulogu u promicanju pristupa pravosuđu, a sve to moramo uzeti u obzir. Ja se veselim nastavku rada rad s vama e, oko ovih veoma važnih pitanja. Hvala lijepo, gospođo Ham. Kao što sam rekao, ne vidim e, nikoga tko se javlja iz ECR-a, GUA ili iz nezavisnih. Je, li se to promijenilo? Gospodin Čonča. Hvala lijepo. Vrlo kratko. Ako se zadaće decentraliziraju i ako se osnivaju agencije, onda naravno moramo voditi računa o učinkovitosti tih agencija i tih zadaća. Naravno, ovo je važna rasprava zbog toga što se od nas traži, odnosno postavlja nam se pitanje koliko se novaca u Europskoj uniji troši na agencije. Agencije su naravno dio troškova unutar Evropske unije. pozitivno gledamo na funkcioniranje agencija, međutim funkcioniranje agencija bi se trebalo popraviti. I također bi se trebalo opravdati osnivanje nekih agencija i ukazati na njihove uspjehe. Jer je to uvijek najbolji način da se neka agencija njezino postojanje obrani. Dakle, mi potopiremo agencije, ali želimo vrlo jasnu kontrolu njihovog djelovanja. I naravno trebali bi funkcionirati u skladu sa svojim statutima. Hvala lijepo, gospodin Đonča. Nitko se više ne javlja iz Guja, nemamo nikoga iz Guja. Onda riječ ima gospodin Kolakušić, nezavisno. Hvala poštovani predsjedniče, poštovani kolege. Kao što je rekao moj prethodni kolega, ključ za financiranje određenih agencija i njihova efikasnost i učinkovitost. Mi se nalazimo u najvećoj gospodarskoj krizi koja je upravo uzrokovano zaraznom bolešću. Po meni, a i po mišljenju mnogih, Europski centar za sprječavanje i kontrolu bolesti je u potpunosti zakazao. Znači, koji je rezultat njihovog rada? Što smo mi čuli od te agencije korisno da bismo mogli procijeniti opasnost bilo kakve informacije mi nismo dobili od njih ništa. Oni su se postavili kao da ne postoje. Tragikomično je da je sjedište te agencije u Švedskoj koja je za razliku od ostalih europskih država odlučila ne zatvoriti svoje poslovanje, izbjeći lockdown i na potpuno drugačiji način boriti se sa bolešću COVID-19. Na koji način je nas agencija izvijestila o tome? Prema tome, ja smatram da oni ne zaslužuju nikakva sredstva. Hvala. Thank you very much. Hvala lijepo. Gospođa Keller. Hvala lijepo, predsjedniče. Zahvaljujem gospodinu Hansenu na ovoj prezentaciji. Agencije, svi to jako dobro znamo, imaju operativnu ulogu. Dakle, oni se bave konkretnom akcijom. Posebno bih željela spomenuti nekoliko agencija koje se bave građanskim slobodama, koje, se bave azilom, migracijama i pravnom državom. ja se slažem sa svojim kolegama i zabrinuta sam baš kao i oni zbog odluka koje donosi vijeće, a koje pak idu u smjeru dodatnog smanjivanja proračuna za te agencije s obzirom na perspektive koje su pred nama. Prije svega tu mislim na Europol, čija je misija e, tijekom lockdowna bila ključna budući da su se oni e, borili e, organiziranim kriminalom online. Evo sada ću vam reći jedan broj. Naime, dječja pornografija se udvostručila tijekom tri mjeseca lockdowna u smislu cirkulacije tih sadržaja putem interneta. Dakle, vrlo je jasno da treba povećati kapacitet tih agencija kako bi one mogle, evo konkretno ova agencija, kako bi ona mogla provoditi nadzor i kako bi mogla osigurati e, primjenu propisa. E, naravno, kada je riječ o Europolu, to je pitanje proračuna. Oni imaju problem proračuna, ali i e, problem osoblja. Prije svega tu mislim na europskog tužitelja. Također, nemojmo zaboraviti Eurojust. Moj kolega je to spomenuo. Budimo svjesni da oni moraju imati, kapacitete za ostvarivanje ciljeva koje smo im dodijelili. E sada, što se tiče azila i migracija, a to je područje u kojem su izazovi mnogobrojni, i to su agencije koje provode neke od glavnih ideja i gospođe von der Leyen i politike komisije, ja bih tu željela naglasiti koliko je važan Frontex i srodne agencije kao što su Euliza, EASO, svi su oni jako važni kako bi osigurali migraciju koja je kontrolirana te kako bi se kontrolirala primjena propisa. Dakle, to su glavne misije ovih agencija i upravo tim agencijama treba dati dosta dostatna sredstva kako bi ostvarili svoje ciljeve. Hvala. Hvala lijepa. Hvala lijepa. A posljednji govornik je gospodin Hošik iz Renewa. Deka. Uh, I would like to Želio bih malo više detalja e, iznijeti vezano za agencije. Govorili smo o agenciji, e, o EIKI, e, koja se bavi zelenim planovima, koja se bavi neutralnosti, ugljičnoj neutralnosti. Međutim, postavlja se pitanje koje se odnosi na sredstva. Kako vi vidite fleksibilnost i stabilnost iznosa koji su na raspolaganju, a, naravno u svrhu podupiranja provođenja politika. Hvala lijepo. Evo, to bi bilo sve, gospodine Hansen. To bi bilo sve od Europskog parlamenta, onih koji su ovdje s nama i onih koji su se javili eh, putem interneta. Izvolite, možete sada dati, eh, eh, možete odgovoriti. Puno vam hvala. E, predsjedniče i hvala vam, e, hvala svim članovima što su postavili pitanja. Ja ću pokušati sažeto odgovoriti na pitanja i reći ću vam e, zbog čega na neka pitanja ipak ne mogu danas dati odgovore, ali ćete dobiti te odgovore naknadno. Prije svega želim vas uvjeriti u ime svih naših izvršnih direktora da smo doista predani ostvarivanju onoga što moramo ostvariti u okviru svog E, mandata. E, mi želimo biti maksimalno učinkoviti, međusobno maksimalno učinkoviti za dobrobit Evropske unije i njezinih građana. Dakle, to je doista nešto što nam svima leži na srcu i u srcu. A kasnije ću se e, vratiti na činjenicu da se zapravo svaka agencija pomalo razlikuje od druga, ali na to ću se malo kasnije vratiti. Što se tiče transparentnosti, vrlo je jasno da je transparentnost za nas veoma važna. Vama e, kao odboru za proračun važno je e, da e, preuzimate svoje odgovornosti kada je riječ o proračunu, ali je također jako važno našim agencijama svakoj ponaosob budući da je to samo tkivo naše demokracije. Dakle, jako nam je važno da naš posao, način na koji ga obavljamo i sredstva kojima raspolažemo, da sve to bude transparentno i da naravno bude prihvaćeno. Dakle, kada je riječ o transparentnosti, mi nastojimo biti učinkoviti. Pokušavamo uskladiti sredstva sa našim zadaćama. Doista smo tome predani. Dakle, ako postoji nešto što vam je sumnjivo ili što smatrate da, biste trebali, da bi trebalo biti očigledno i vidljivo, a nije, mi smo tu da vam damo odgovor na ta pitanja. Mi smo tu da vam dademo informacije. Također, da bude potpuno jasno, kada dobijete više zadaća, onda vam je potrebno i više sredstava kako bi se to uskladilo i kako biste ih mogli provoditi. Ali ako vi kao zakonodavci, su zakonodavci, smatrate e, da trebamo dobiti manje sredstava, onda to znači da bismo trebali imati i manje zadaće i manje osoblja. Dakle, računica i jednadžba mora biti uravnotežena. No, ako pogledamo kako agencije međusobno surađuju, meni osobno bilo iznenađenje, ali i mnogim e, ravnateljima je to bilo iznenađenje. Naime, ispostavilo se da imamo puno više zajedničkog nego što smo mislili. E, Daću jedan primjer vezan za ECDC. Naprimjer, oni su, ja sam dao taj primjer, naime oni su imali suradnju sa Agencijom za zaštitu zdravlja na radu, sa Agencijom za zračni promet. Dakle, svi su oni bili jako važni u trenutku kada je na tržištu trebalo nabaviti sredstva za dezinfekciju. Dakle, unutar krize mi smo morali, jest u okviru krize mi smo morali jako blisko surađivati sa drugim agencijama kako bismo dali odgovor na probleme sa kojima smo bili suočeni. Apsolutno su uvjereni, apsolutno smo uvjereni u to da imamo jako važnu ulogu u procesu oporavka. Opet ponavljam, za dobrobit Europske unije i građana. Ono o čemu sam malo prije htio nešto reći. Naime, mi kao mreža agencija smo suočeni sa činjenicom da svaka agencija i vi kao zakonodavno tijelo je, je zasebno tijelo. Da sredstva su zasebna i potpuno je jasno zbog čega je tomu tako. Ali to znači isto tako da suradnju sprečava ta prepreka, iako je ta prepreka zapravo tu kako bi se iz vaše perspektive bolje upravljalo agencijama. Upravo je ta prepreka jedan od razloga zbog kojeg vam ne mogu dati odgovor na proračunska pitanja koje se odnose na svaku pojedinu agenciju, a svaka pojedina agencija će vam rado dati odgovore na ta pitanja ukoliko ih želite njima postaviti. Ali ono što vam mogu reći su dvije stvari. Naime, taj to proračunsko e, stiskanje koje svi doživljavamo, odnosno mnoge agencije doživljavamo, to zapravo znači, to zapravo rezultira time da bi nam trebalo dati manje zadaća. Drugim riječima, ako Europska unija želi zadržati svoj sveukupni cilj, ako želi zadržati svoju visoku razinu ambicije, mi ovdje sada ne govorimo samo o agencijama, ali ako je financiranje smanjeno, to znači da će agencije raditi manje, a da će države članice morati raditi više. I ako je ova jednadžba, ako se ona doživljava kao problematična, onda treba naći drugo rješenje. Možete pitati agencije gdje se njihove zadaće bolje mogu obaviti. Neke će vam agencije možda reći e, da će se njihove agencije provesti bolje na razini države. Međutim, to je uvijek nešto što se treba analizirati i razmotriti. A što se pak e, tiče e, pitanja koje se odnosilo na klimu i koje se odnosilo na stajalište EEA, to jest Europske agencije za okoliš. Ja vam ne mogu govoriti u njihovo ime, ali mi kao mreža mi doživljavamo sve nas u totalitetu. Postoje, dakle, agencije zasebno doprinose zelenom planu ali i svi zajedno. Mi smo više puta razgovarali o tim e, pitanjima, e, osobito u okviru agencijskih klastera, jer smo željeli vidjeti kako bismo mogli bolje zajednički raditi e, u svrhu boljeg doprinosa, učinkovitijeg doprinosa agendi Europske unije. Na primjer, moja agencija je u klasteru agencija odbora ENVI, zajedno sa ECDC-om, zajedno sa EMom, zajedno sa EFSom. I to sve sa ciljem da pokušamo zajednički doprinijeti politikama evropske europske agende. I napokon što se tiče sredstava, odnosno resursa, to sam spomenuo u nekoliko navrata. Ono što želim e, reći jest da su nam potrebna zasebna sredstva za zadaće koje provodimo. Moja agencija i mnoge druge agencije su ponosne na rad koji obavljaju ali ponekad eh, naš posao je, hoću reći, naš je posao vrlo aktivan i ponekad se on eh, mijenja brže nego što se mijenjaju europske politike i zato tu treba uhvatiti korak. I napokon želim eh, vam zahvaliti na vašim pozitivnim razmišljanjima o ulozi agencije općenito. Također sam imao veliku čast sjediti, to jest prisustovati sastanku odbora Audit kada je Europski revizorski sud predstavio izvješće koje se odnosilo na Europske agencije iz kojeg proizlazi da Europske agencije vrlo pozitivno doprinose ostvarivanju Europske agende. I e, jako sam ponosan što predstavljam jednu od 48 agencija koje obavljaju tako važnu ulogu. Puno vam hvala. Hvala gospodine Hansen, hvala svim zastupnicima koji su sudjelovali u raspravi. Ovim smo završili ovu točku dnevnog reda i sada prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda, predstavljanje studije o uključivanju klimatskih pitanja u proračun EU-a. Pozdravljam gospodina Nespita iz Europskog e, instituta za politike na području okoliša. On je glavni voditelj ove studije koje je parlament naručio u okviru pregovora u okviru VFO-a i e, e, proračuna. Vidjeli smo koliko je teško postići 20% 2021. godine, 2027. godine u tom okviru e, i Europski parlament i vijeće žele 30%. No trebamo vidjeti koliko je to realistično i da li napredujemo u postizanju ovog cilja. Ono što je važno je solidna metodologija na tom području. Veselimo se preporukama i zaključkama koje će, zaključcima koje će nam e, prenijeti gospodin Nezbit, a nakon toga ćemo čuti pitanja i povest ćemo raspravu. gospodine Nezbit, imate riječ za 15 minuta. Hvala gospodine predsjedniče. Ispričavam se što ne mogu biti fizički prisutan no moja vlada je odlučila da osobe koje putuju natrag iz Belgije u moju zemlju moraju proći karantenu. Evo ja ću kratko proći glavne crte ovog izvješća. Možemo li preći na prvi slajd? Prvo ću nešto reći o ciljevima i tajmingu samog projekta a nakon toga ću reći koji su glavni rezultati što se tiče sadašnjeg VFO-a i e, ono što se tiče novog prijedloga VFO-a. Te također reći ću koji su e, mogući putovi prema strožim ciljevima u budućnosti. Imali smo cijeli niz e, novih stvari koje su se dogodile nakon e, provođenja ove studije, naravno tu je prije svega pandemija covid -a. Ja ću se usredotočiti prije svega na praćenje na području klime, bez obzira što je u naše izvješće uključen i cilj što se tiče bioraznolikosti. Projekt je naručio tajništvo Europskog parlamenta vezano uz praćenje rashoda na području klime. Tu govorimo o slabostima i praćenjima sadašnje metodologije. Govori se o sadašnjoj situaciji, praćenju u sadašnjem proračunu, te kako možemo e, unaprijediti to u budućnosti, kako ostvariti stroži i čvršći sustav u budućnosti. Mm, mi u svakom slučaju e, se nudimo kao potpora e, parlamentu na radu na sljedećem VFO-u. Mi nećemo uzeti u obzir ono što se dogodilo nakon ožujka 2020. godine, posebno što se tiče odgovora na pandemiju bolesti covid -a. Glavni rezultati što se tiče sadašnjeg VFO-a. Ono što se tiče sadašnje metodologije da se ne prate ciljevi jasno naznačeni, nego ono što se radi da se prije svega prate rashodi koji mogu dovesti do postizanja ciljeva na području e, klime. Taj e, pristup je različit od pristupa OECD-a gdje se prate prije svega glavni ili znakoviti ciljevi što se tiče rashoda. Oni govore znači o tim glavnim ciljevima, a ovdje se govori prije svega o doprinosu različitih aspekata postizanju ciljeva. I ono što je važno je da ovdje govorimo o cilju samog rashoda. Kao što smo vidjeli u prethodnim e, izvješćima i ovdje nemamo sad neki opći mehanizam koji može omogućiti da će određeni rashod biti pridružen određenom cilju. Zadnja točka na ovom slajdu je povezana sa kritikama što se tiče ovog sustava praćenja, no moram reći da je on jedinstven. Imamo jako puno sličnih e, sustava, no ovaj naš jedinstven. I bez obzira na slabosti, on je najučinkovitiji. Sljedeći slajd, molim vas. Glavni doprinositelji ovom cilju od 20% su ZPP, u tom smislu imamo znači Europski fond za jamstvo u poljoprivredi, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj te kohezijska politika, Europski fond za regionalni razvoj i fond za koheziju. Kad govorimo o EAGF-u imamo tu pretpostavku da što se tiče plaćanja za ekologizaciju tu zahtjev e, za stalne e, pašnjake je ubrojiv sa 100%, zatim imamo isto tako e, područja za ekološki razvoj 40%, te diversifikacija 0%. Što se tiče ostalih direktnih plaćanja, tu imamo prezumciju da se radi od 40% doprinosa. E, što se tiče e, direktnih plaćanja, tu u okviru naše procjene imamo 19,46%. Europski revizorski sud je kritizirao taj e, pristup, budući da smatra da je to preveliki postotak. Što se tiče RDF-a, u tom smislu imamo 100% uključenja šema za klimu i okoliš. A što se tiče prevencije rizika za poljoprivredu, za farmere, tu imamo uključeno 40%. Kad govorimo o rashodu za kohezijsku politiku, to on se osnima na takozvanim interventnim područjima i to u operativnim programima država članica. Imamo više od sto takvih interventnih područja i oni imaju znači pridruženih 100% ili 40% e, markera. 100% marker dobivaju e, obnovljive energije, učinkovitost na području energetike, ciklus praćenja i tako dalje. 40% marker su, e, je primijenjen na željeznice, luke, multimodalni transport, kvalitetu zraka i tako dalje. Imamo isto tako i druge fondove, na primjer EMF ima određene mehanizme koji su uključeni kao 100%. Kompernikus, tu imamo znakovit doprinos ublažavanju posljedica klimatskih promjena. Horizont 2020. godine imamo usredotočenje i prijelaz na ekonomiju bez emisija e, ugljika, zatim imamo također i LIFE i isto tako druge vanjske proračunske e, linije koje daju svoj doprinos. Mogu reći da ovaj sadašnji sustav je e, najučinkovitiji vjerojatno u razvijenim zemljama, ima mnogo e, dobrih strana, smanjuje administrativne poteškoće te isto tako govori o e, koristima znači uključujemo zbilja e, elemente klime na različitim područjima, no isto tako imamo i određeni niz slabosti. S jedne strane to procjena, znači nemamo strogi pristup praćenju i detaljni pristup e, praćenju i u tom smislu to je povezano s ovim e, administrativnim teretom. S druge strane, kad govorimo o ZPP-u, MFF-u, tu imamo prevelikodušni pristup, ako možemo tako reći. Ono što je važno je da tu nemamo dovoljnu demonstraciju i e, dovoljne pokazatelje što se tiče postizanih ciljeva. Također se ne govori o negativnim učincima, a također nemamo i razlikovanje između ublažavanja i prilagodbe što se tiče klimatskih ciljeva. U tom smislu je jako je važno da to e, razlikujemo i trebamo vidjeti na koji način i koliko je potrošeno u ovom trenutku e, resursa za ublažavanje i prilagodbu da se to razdijeli. Mogu reći da e, to je nešto što je povezano sa, e, sa e, političkim procesom. Sa sljedeći MMF možemo sljedeći VFO možemo reći sljedeće. Komisija ima sličan širi pristup, imamo neke, neka poboljšanja E, budući da imamo ex ante pristup što se tiče procjene e, postizanja 25% cilja. Isto tako želi se postići da se isti e, projekti po, procjenju na isti način. Imamo također i neke izmjene što se tiče primjena ovih markera od 100% i 40% u okviru RDF-a i kohezijskog fonda. Tu imamo cijeli niz detalja koji su uključeni. Isto tako imamo određene aspekte na području e, željeznice. Neki rashodi su povećani na 100%. Kad govorimo e, o područja s prirodnim ograničenjima u okviru ERDF-a. Tu imamo ipak oprezniji pristup, 40%, a ne 100%. A također se govori o tome da u okviru EAGF-a moramo e, dobro procijeniti taj velikodušni pristup. Nešto ću sad reći o tome. Što se tiče ove tablice, tu možemo prije svega vidjeti da rashodi što se tiče izravnih plaćanja da je to uključeno u pristup e, praćenja onako kako je to e, postojalo u prethodnom VFO-u. I tu imamo doprinus e, otprilike skoro 5%, znači 4,50%. I tu to je uključeno ne cijeli E, znači pro, e, cijeli proračun Europske unije, ne samo EAGF-a. A kad govorimo o temeljnim potporima dohodka isto tako ekolozizaciji. Tu imamo znači uključenje što se tiče ovih klomatskih e, ciljeva i tu imamo otprilike 12% cjelokupnog proračuna na europskoj razini. Tu imamo e, dosta veliko povećanje u odnosu na sadašnji pristup gdje imamo otprilike znači 19%. I tu u tom smislu u okviru ovog EAGF-a e imamo pokriće cijelog povećanja koje predlaže komisija sa 20 na 25. Evo u ovom slajdu imamo objašnjenje onoga što sam rekao kad sam komentirao slajd. Zakonodavci su, su zakonodavci govore o tome da moramo imati e, veće E, veću ambiciju i ako želimo promijeniti ovaj sustav praćenja što se tiče EAGF-a, e onda u tom smislu ako želimo smanjiti ovaj utjecaj EAGF-a, e onda moramo imati ili veće klimatske ciljeve ili moramo imati mnogo konzervativniji pristup što se tiče praćenja u okviru ovog fonda. Kad govorimo o poboljšanju sustava, moramo isto tako promijeniti i prilagoditi e, metodologiju. Znači moramo u tom smislu imati jasnu distinkciju između ublažavanja i prilagodbe. A ono što je izuzetno važno je da uključimo programe koji imaju eksplicitne i ako je moguće čak i kvantificirane ciljeve što se tiče klime. E, e, na primjer tona CO2 ili neke druge kvantificirane elemente. Također moramo pojačati mehanizme kako bismo izbjegli negativne utjecaje, a također moramo e, povezati e, rashode e, koji postoje u nacionalnim planovima za klimu i energiju. Znači to je nešto što mora biti striktnije usvojeno. Jako je važno da odgovorimo na ove izazove. Jako je važno da zakonodavci, zatraže od komisije da se promijeni u tom smislu neke elemente sustava u odnosu na danas. Nešto što se događalo znači nedavnih mjeseci neke e, stvari. Znači ovdje imamo e, ambiciozni cilj koji je usvojen od 30%. To je i posebno ako uzmemo u obzir ovaj e, problem koji se tiče uzimanja u obzir rashoda u okviru ZPP-a. U tom smislu moramo ograničiti EGF na 20%, a ne potencijalno na 50%. I jako je važno da isto tako e, nastavimo e, sa istim pristupom sljedećih godina izmijenjenim pristupom kako se taj jaz ne bi produbljavao. Ono što je izuzetno važno, trebamo e, vidjeti da određeni elementi koji su uvedeni u novom ZPP-u povećavaju taj jaz. A jako je važno imamo, da imamo jako jasnu viziju na koji način E, rashodi utječu na klimatske ciljeve. Što se tiče mehanike primjena e, ciljeva, važno je da tu imamo na umu određene rizike. U tom smislu e, moramo imati na umu da ovdje imamo procjenu, na, a ne stvarno stanje na terenu. Jako je važno da u tom smislu imamo stroži pristup praćenju i strožu metodologiju. Tamo gdje e, države članice na primjer imaju transfere iz podijeljenog upravljanja prema nekim e, drugim e, e, linijama, da u tom smislu se to jasno prati kako bi su zakonodavac imao jasnu viziju na koji način se rashodi usmjeravaju na postizanje klimatskih ciljeva. Evo, to je ukratko opis našeg rada. Biće mi jako drago odgovoriti na vaša pitanja i isto tako ono što nije ovdje. Um, we go Sada ćemo prvo čuti tri zastupnika koji su bili zaduženi za praćenje ove studije. Prva gospođa Garija Zabada. Hvala puno predsjedniče. Hvala na izlaganju o studiji. Govorim u ime gospođe Marquez, koja kasni pošto je na jednom drugom sastanku, tako da ću pročitati bilješke koje mi je ostavila. Klimatske promjene predstavljaju ključno pitanje koje je bilo prisutno u izborima 2019. godine i ono utječe ne samo na mlađe generacije. Svi su zabrinuti po pitanju kline. Samo iz tog razloga ovaj parlament ima dužnost reagirati na potrebe europskih građana koji su izražene tijekom izborne kampanje. Europske institucije trebaju direktno i indirektno se pozabaviti mjerama ublažavanja efekata klimatskih promjena. Klima je jedno od ključnih pitanja u sadašnjem VFO-u i bit će još važnija u sljedećem VFO-u za razdoblje do 2027. godine. Europski parlament je u listopadu tražio veliku promjenu u VFO nivou da bi došlo do poboljšanja po pitanju klimatske politike. Trebamo razmotriti ciljeve u smislu potrošnje na području klime. Što se tiče Europskog parlamenta, naš je cilj 30%, njega podupiru parlament i vijeće. Europski parlament će odigrati jednu od ključnih uloga u ostvarivanju postavljenih ciljeva i osiguranju održivih ulaganja. Mi kao proračunsko tijelo trebamo metodu koja će biti transparentna, učinkovita i pouzdana za praćenje potrošnje kako bismo osigurali da će se ostvariti taj cilj od 30%. I stoga smo i naručili ovu studiju da pogledamo mišljenje stručnjaka i da vidimo kako možemo napraviti poboljšanja. Gospodin Nesbit je razmotrio trenutačnu metodologiju koja se koristi za praćenje potrošenja pitanja klime i bioraznolikosti u proračunu EU. To je bila zadaća koja je njemu dana, ali to je tek jedan mali korak u pravom smjeru. Dakle, tu bi bilo mišljenje gospođe Marquez. Sada treba i dalje raditi na tome i promijeniti metodologiju koja se koristi za razoblje 2021. 2027. Treba nam učinkovit mehanizam za praćenje. Ovaj parlament smatra da je vrlo važno da je to vrlo važno za budući VFO. Gospodin Nesbit je ponudio neke smjerove razmišljanja i da vidimo kako ćemo osigurati da ostvarimo taj cilj od 30%. On nije imao puno vremena na raspolaganju, nije se mogao baviti pojedinostima, ali možda bi sada mogao nešto više reći po pitanju nove učinkovite metodologije koja bi osigurala da ostvarimo cilj od 30% potrošnje na klimatske ciljeve. Hvala puno, gospodin Hojšik iz Renewa. Ispričavam se, počet ću od početka. Hvala gospodine predsjedniče i gospodinu Nezbitu na prezentacije. Mislim da ovo dolazi u vrlo dobrom trenutku jer sada razmatremo VFO i Next Generation EU. Ovo izlaganje je uglavnom govorilo o potrošnji na klimatska pitanja, ali drago mi je što ovo djelimično pokriva i bioraznolikost, jer nemamo izvanrednu situaciju samo po pitanju klime, nego i sličnu situaciju po pitanju biološke raznolikosti i općenito okoliša. I drago mi je što ste tražili cilj od 10% potrošenja na bioraznolikost, što sam ja tražio. Ovo je tek početak jer nije jedini početak, trebamo biti iskreni i trebamo uzeti u obzir i ono što je radio Europski revizorski sud. Da, imamo najbolji sustav u Europskoj uniji, ali to ne znači da je on odgovarajući ili dobar. Samo da je bolji od ostalih. I mislim da to traži da budemo još bolji, da poboljšamo način na koji se bavimo klimatskom potrošnjom. I još nešto što sam htio spomenuti je da e, nisu jednako relevantni svi programi e, po pitanju klime i bioraznolikosti. E, recimo, proračun za suradnju u obrani to je malo manje relevantno za klimu i bioraznolikost. Dakle, ne trebamo tražiti rješenje koje će biti dobro za sve, nego zaista razmatrati svaki program na osob i vidjeti kako radimo računovodstvo i osigurati da procenti budu relevantni kako bismo mogli postići one ciljeve 30 odnosno 10%. Dakle, trebamo djelovati, ne trebamo stati samo na riječima i veselim se suradnji na tome i pošto sam izvjestitelj u Sjeni, veselim se radu na taksonomiji, što je po mom mišljenju odličan zakonodavni akt koji nam može pomoći da to računovodstvo radimo na pravi način. Hvala. Sada u ime zeleni, gospodin Andresen. Hvala gospodine predsjedniče i hvala gospodinu Nesbitu na studiji i na prezentaciji. Mislim da je ovo zaista dobar trenutak za raspravu o ovim pitanjima. Jer e, sjedimo i pregovaramo o VFO-u i naravno ćemo pregovarati i o godišnjem proračunu narednih tjedana. I isto tako govorimo i o prvom europskom klimatskom zakonu i zato je ovo dobar trenutak za raspravu o ovome i ovdje možemo pokrenuti dosta pitanja vezana i za to. Vi ste spomenuli i dio vezan za poljoprivredu, naravno to je jedno od najvažnijih pitanja vezano za klimu. Tu je potrebno napraviti neke promjene, ali tu su još neki elementi. Ja bih se usredotočio na dva pitanja o kojima bih htio čuti još nešto više od vas, eh, gospodine Nesbit. Jer mislim da će ta dva pitanja biti ključna za jak klimatski proračun za naredne godine. Kao što je vaša studija pokazala, ima dosta rupa u načinu na koji vršimo eh, računovodstvo vezano za klimatska pitanja u proračunu EU kao što je rekao gospodin Hojsik, imamo dosta toga da uradimo da to bude još i bolje i htio bih vas pitati e, u vezi s načelom e, da se ne nanosi šteta, ne nanošenja štete. Rekli ste da ima dosta konkretnih mjera vezanih za proračun, europski proračun gdje vidimo probleme jer neki projekti nanose štetu okolišu i to moramo mijenjati. Imamo rezoluciju o VFO-u i rekli smo da želimo da se načelo nenanošenja štete uključi u sljedeću uredbu o VFO-u i načelo nenanošenja štete je dio i zaključaka vijeća i sada trebamo biti konkretniji po tom pitanju i stoga bih vas pitao imate li neke konkretnije predloge o tome kako da se osigura primjena tog načela na nanošenja šteta, štete recimo spisak e, o isključivanju ili neke druge elemente. Imate li još neke sugestije o tome i to bi me zanimalo. E, drugo pitanje o ciljevima vezanim za bioraznolikost. Gospodin Hojsik je to već spomenuo. Mi predlažemo cilj od 10% za bioraznolikost u vfo a mene bi zanimalo imate li neka razmišljanja o razvoju po pitanju tog cilja za bioraznolikost, a isto i o metodologiji praćenja. Je li po vama to isto kao za klimu ili bi trebalo biti drugčije od e, cilja za potrošnju na klimu i metodologije praćenja za klimu? Hvala. Bili neko iz EPP-a htio nešto reći? Gospođa Vincih. Da, hvala lijepa. Samo jedno kratko zapažanje. Govorimo o efikasnoj potrošnji iz proračuna. Jedan stručnjak iz Austrije je govorio o proračunu koji je orijentiran ka uspješnosti i, e, dakle, meni je čudno da to nismo čuli iz vaše grupe. Hvala, gospodine predsjedniče. Ovdje se radi o objektivnoj analizi situacije te također promjeni metodologije u sljedećem VFO-u. Tu imamo e, ciljeve na području klime koji su u srcu e, postupanja u budućnosti koje treba biti transparentnije nego u prošlosti. 2018. godine imali smo sugestije da e, moramo tu imati to razlikovanje između ublažavanja i adaptacije adaptacije prilagodbe. Kad govorimo o akciji na području klime, na području 2021-2027, znači imamo 30% u odnosu na 20% u sadašnjem VFO-u. Moje prvo pitanje, hoće li to te brojke biti smanjene e, s obzirom na utjecaj COVID-19 i nije li to preoptimistično? Što se tiče usredotočenja na rashode, što se tiče e, ciljeva na području klime, bez obzira radili se o e, rashodu koji se tiče glavnog područja ili sporednog područja tu imamo znači metodologiju koja je usredotočenu na razlikovanje i tu imamo jasne verificiranje ciljeve. Hoće li ti ciljevi biti mijenjani ili ne? S druge strane, slažem se s nekim preporukama ovog izvješća, znači moramo imati jasno razlikovanje između prilagodbe i ublažavanja. Moramo imati jasne brojke E, jasno razlikovanje klime i biozraznolikosti na nacionalnim planovima. To komisija mora utvrditi. A moramo si postaviti sljedeće pitanje. E, što se tiče 2030. godine kvantificirani cilj, hoće li on biti utvrđen jasno ili ne, jer to još nije napravljeno. E, ono što mi želimo je da imamo zbilja oprez što se tiče ekolizacije u okviru sljedećeg ZPP-a s obzirom na učinke COVID-19. Hvala. E Hvala. Neko iz ECR-a, da li želi uzeti riječ, gospodin Ronča? Mm, Svatamo ozbiljnu situaciju po pitanju klime ali htjeli bismo biti oprezni po pitanju konkretnih ciljeva. Imamo određene sumnje po pitanju takozvanih zelenih brojki. Mislim da se tu radi samo o procjenama i da postoje neke veće razlike. I, dakle, nisu sve brojke u potpunosti vjerodostojne još jedno, pred nama su mnogi izazovi vezani za pandemiju, ali i drugi problemi. Ne mislim eh, da bi klimatska pitanja bila pozdravljena u istom mjeri u cijeloj Europskoj uniji. Ako učinimo određene stvari i pravimo određene greške po pitanju klimatske politike, možemo se naći u situaciji u kojoj neke države članice neće imati potencijal za razvoj. I to zaista trebamo shvatiti i trebamo raspravljati imajući tu u vidu e, ne iznositi određene izjave što se tiče povjerljivosti određenih dokumenata. Dobili smo takve neke izjave o povjedljivosti. Mislim da to zaista ima negativan utjecaj na ciljeve. Dakle, da za zaštitu okološa, za, da za odgovarajuća sredstva, ali mogu reći da nema drugih ozbiljnih problema za rješavanje osim klimatske politike, koja je očito isto tako vrlo značajna. Hvala. Hvala. Sada za GUE, gospodin Kokalis. Hvala gospodine predsjedniču, hvala gospodinu Nezbitu na ovom izvješću. Zaista je šokantno štivo. Malo ću smjelo nešto reći. Opis trenutne situacije pokazuje da imamo izuzetno neadekvatan sustav. Jer se tu pogrešno predstavljaju ciljeve vezane za okoliš. 75% e, proračuna dakle ne pridonosi klimatskim ciljima ako 25% je cilj. Isto tako dvostruko računovodstvo ne koriste se eksante rezultati. Vi jasno kažete i s pravom kažete i hrabro rekao bih da je generalni dojam onih koji su nas izabrali je da će 25 posto proračuna aktivno se ulagati u klimatske ciljeve što nije slučaj trebamo biti transparentni prema javnosti i prema kreativima politike Dakle, ovo je studija koja nije laka za čitanje, iako je šokantna. Ja bih e, sugerirao da mi kao odbor vama omogućimo da nastavite svojim radom na tome da ovo povežete s određenim proračunskim linijama, isto tako je Next Generation Europe i kao što ste rekli, tempiranje aktivnosti treba biti realno i treba se temeljiti na znanosti i trebamo izbjeći izvanredne situacije po pitanju klime, što je zadaća koju su nam dali građani. Ja podržavam načelo nenanošenja štete i rad na taksonomiji, ali pozivam sve kolege da se bore za efikasnu i brzu reformu ovog neadekvatnog sustava praćenja i mjerenja. Dakle, na ovaj način ne možemo izaći iz krize ako ostane ovaj sustav. Hvala još jednom. Hvala eh, gospodinu Larituru. Merci, monsieur le président. Hvala predsjedniče i dobar dan svima drage kolege. Zahvaljujem također e, gospodinu Nezbitu na ovoj jako zanimljivoj studiji, e, vrlo konkretnoj, ali i zabrinjavajućoj, kao što je nekoliko kolega već reklo. E, naime, klimatske promjene su stvarnost. Dakle, vidimo da se požari svake godine sve više povećavaju, imamo uragane, imamo vjetrove više koji su i snažniji od 200 km na sat. CO2 u atmosferi uskoro ćemo dobiti ti e, brojke i znamo da se i to snažno povećava. Što više, najgore brojke u zadnjih 50 godina. Dakle, klimatske promjene su stvarnost i već milijuni muškaraca i žena pate zbog toga i još će se to u budućnosti tek događati. Ne možemo prihvatiti e, da Europu vodi neprecizan kompas. Ne, ne možemo se osloniti samo na teorije. Ono što nam je potrebno jest naše e, ponašanje, a ne samo pravila igre. Hvala vam na ovoj studiji koja je veoma zanimljiva i koja dolazi u pravi trenutak bez pravog proračuna nećemo dobiti borbu protiv klimatskih promjena. Ako nemamo jasne pokazatelje e, i shvatljive pokazatelje svima, nećemo dobiti ovu bitku. E, naša komisija vodi računa o tome da se svaki euro dobro e, potroši, ali to se osobito treba voditi, to se osobito treba poštovati kada je riječ o klimi. E sada, pitanja, a kako ćete zaključke izvući iz ove studije? Koji su vremenski okviri i koji, su, će procesi Europska komisija poduzeti temeljem ovih pokazatelja i oslanjujući se naravno na naše zajedničke ciljeve. Hoće li oni biti od bilo kakve koristi kada je riječ o proračunu koju ćemo definirati za nedolazeće godine. E, zatim ima jedno pitanje za vas, gospodine Nesbit, koji pokazatelji, kako ćemo od programa do programa e, doći do pokazatelja koje jasno govore o lokalnim, e, e, o lokalnoj situaciji. Na primjer, koliko koristi svaki grad ili koliko se gnojiva koristi kod podređenog poljoprivrednika i tako dalje. Dakle, potrebni su nam jasni podaci kako bismo mogli promijeniti ponašanje aktera. Na primjer, u Francuskoj su se nesreće na radu smanjile za četiri puta u nekoliko posljednjih godina zato što smo vrlo jednostavno promijenili pokazatelje, a to je broj nesreća na radu u svakom poduzeću unutar svake proizvodne grane. I zahvaljujući tome došli smo do zaključka da postoje poduzeća koja imaju više nesreća u odnosu na pokazatelje i njima su, dakle oni su dobili određeni bonus, a oni kod kojih su podaci loši, oni su bili na neki način kažnjeni. Upravo to usmjerava ponašanje aktera. Dakle, jako je važno da ovu situaciju sagledavamo od programa do programa i da imamo pokazatelje od programa do programa. Hvala lijepo. Merci bien. Hvala gospodine Nesbit. Vi imate Možete dati odgovor. Gospodine Nesbica, da imate riječ za odgovore, imate 10 minuta na raspolaganju. Hvala predsjedniče i zahvaljujem svim članovima odbora koji su se javili. Zahvalan sam na pozornosti koju su pridali ovoj studiji. Pokušat ću odgovoriti na pitanje, jer se ispričavam ako nisam uspio jasno identificirati koji je zastupnik govorio u koje vrijeme. Što se tiče gospođe Guardija, ona je govorila o relevantnosti klimatskih promjena u nedavnim izborima za Europski parlament. E, to je jako važno pitanje. Činjenica jest e, da postoje kritike e, upućene postojećem programu budući da je bio e, previše velikodušan, ali mislim da se sada praćenje klime jako, jako popravilo. I zakonodavci imaju pravo kada žele osigurati da se mehanizmi kojima se izračunava 30%, da su to mehanizmi koji se trebaju dati na uvid svim onim građanima koji su glasovali upravo zbog važnosti klimatskih promjena. E, tu treba uzeti i izdatke za ZPP. Također, neki su članovi rekli kako postojeći sustav nije adekvatan. Mi zapravo idemo prema učinkovitom sustavu praćenja klime. Naime, ako imate, to klimatsko praćenje, ako imate sustav u kojem donositelji odluka kažu komisiji da imate cilj 25% ili 30%, i sada izračunati u kojoj mjeri ostvarimo taj cilj, onda će sigurno doći do procesa u kojoj će komisija prema samoj sebi se pokazati velikodušnom u načinu na koji se izračunavaju izdaci. Što je, ono što je potrebno novom sustavu jest novi pristup u donošenju politika kada je riječ o klimatskom praćenju. Oni članovi koji su rekli da su izdaci za klimu možda manje hitni i da je to rezultat krize koronavirusa. Ja se ne slažem s time. Mislim da se izdaci za oporavak mogu usmjeriti upravo u zeleniju ekonomiju. Evo, samo provjeravam pitanja koja su bila postavljena. Gospođa Laporte je postavila pitanje vezano eh, za razlike u odnosu na sustav OECD-a kada je riječ o praćenju izdataka pristup e, komisije je korak prema onom mehanizmu koji mi predlažemo, a to je da se fokusiramo na doprinos koji neki e, program ostvaruje u ostvarivanju e, klimatskih ciljeva, zelenih ciljeva. No, ono što, što nije dobro je da se ne mjeri učinak tog pristupa, tako da postoji velikodušni pristup kod nekih programa. Što se tiče pitanja koji je postavio član iz ECR-a, odnosno postoji li rizik da neke države članice budu uskraćene za potencijal razvoja, ja mislim da je to pitanje o kojem se možda ne bih htio uplitati, ali mogu vam samo reći da fokusiranje na klimu upravo može biti način za bolji i učinkoviti razvoj ekonomije. Gospodin Kokalis je rekao da je sustav komisije potpuno neadekvatan. Rekao je da smo bili dosta hrabri u nekim formulacijama u izvješću. Znam da me ljudi već optužuju da sam ponekad previše hrabar, ali ono što bih želio reći jest da morate e, biti svjesni političke težine koju ima e, klimatsko praćanje. Budući da klima postaje sve važnija tema u političkim procesima, budući da klimatska kriza postaje sve veća i veća, tako da mehanizmi koje koristimo da bismo mjerili naš odgovor e, na tu krizu postaje sve važnije i važnije. Dakle, jako je važno da mehanizam bude strog i da bude točan. I posljednje imali smo pitanje koje e, bi zapravo trebalo uputiti komisiji. Bilo je riječ o jednostavnom i otpornom mehanizmu na lokalnoj razini. Ja se u potpunosti slažem s time. Jako je važno da akteri na lokalnoj razini jasno razumiju na koji način je njihov doprinos, na koji se način njihov doprinos uklapa u širu sliku. Dakle, mehanizam klimatskog praćenja u europskom proračunu bi trebao biti sustav od ozgo prema dole. Dakle, trebao bi se na neki način pretočiti u djelovanja i akcije na lokalnoj razini. Lokalni akteri moraju imati jasan uvid u način na koji doprinose europskom eh, djelovanju u borbi protiv klimatskih promjena. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Nadam se da nisam predugo govorio. Hvala puno, gospodine Nezbit, na odgovorima. Zahvaljujem i svim eh, članovima na eh, javljanjima i na tim, time zaključujemo petu točku našeg dnevnog reda. A sada je vrijeme za glasovanje. Imamo i nekoliko prezentacija prije glasovanja. Pozvat ću izvjestitelje da prije svega e, nešto kažu o točki petoj, odnosno proračun za 2020. godinu, e, dio treći. Izvjestiteljica e, je gospođa Holmajer. Je li ona online? Izvolite.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 Gospođo Holmajer, Monika, jeste li na liniji, jeste li online, jeste li spremni barem sa mnom razgovarati? I you are. <laughs> Pretpostavljam da jeste. Monika, trebali biste uključiti video, jer u protivnom samo čujemo glas i to samo na njemačkom. Shvaćate li me? Dobar dan. Čujete li me sada? Pokušala sam uključiti video. To nam je potrebno zbog prijevoda. Nadam se da ću vas uskoro vidjeti sve u Briselu. Imam veoma Kratki komentar, jasan komentar. Riječ je o prijenosu broj 15. Riječ je o mobilizaciji hitne pomoći koja je tu kako bismo odgovorili na hitne zahtjeve za potporom različitih zemalja uslijed događaja i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme donošenja proračuna. E, sjetimo se onoga što se dogodilo u Luci Beirute. Mislim da smo e, svi to doživjeli kao katastrofu. To doista jest katastrofa humanitarna situacija u Libanonu 2020. godine ove godine jako se brzo pogoršava. 200 ljudi eh, mrtvih, 300 eh, tisuća ljudi je raseljeno. Eh, mnogi su izgubili svoje domove, svoje tvrtke, poduzeća, obrte i upravo komisija zahtjeva mobiliziranje potpore od 3 milijuna i toč, ta, sredstva će uključiti vodu, smještaj, sanitacije, zatim obrazovanje i tako dalje. Zato smatram da ovaj prijenos doista nešto što treba podržati. Hvala lijepo. Prelazimo na šestu točku dnevnog reda. Riječ je ovdje imamo izvjestiteljicu gospođu Zabal. Hvala lijepo. Ovdje imamo četiri zahtjeva za prijenos. Riječ je o 3 milijuna eura iz Europskog gospodarskog fonda. Taj prijenos bi trebao pokriti ulaganja, potrebe za ulaganja u IT sektoru. Kao što sam rekla, To se već financiralo u prethodnim proračunima. Tako da je novac eh, na raspolaganju na drugim proračunskim linijama koje se mogu iskoristiti da bi se uzelo u obzir ove potrebe. Imamo nešto niže troškove zbog eh, COVID-19, stoga se ovaj novac može iskoristiti za financiranje ovih proračunskih linija koje se odnose na izgradnju i IT. Zatim imamo još jedan zahtjev za prijenos koji nam opet dolazi iz Europskog gospodarskog i socijalnog odbora. Ovdje je riječ o tome da imamo više novca na raspolaganju u proračunu za plaćanje e, troškova najma. I nadamo se da će u nadolazećim e, godinama biti više fleksibilnosti za financiranje i drugih tipova troškova. Dakle, 5,5 milijuna. Riječ je o 5,5 milijuna koje dolaze iz sličnih e, proračunskih linija koje su se već koristile za slične zahtjeve. A onda imamo zahtjev revizorskog suda 800 tisuća eura. Riječ je o skladištenju podataka, o proračunskoj liniji za skladištenje podataka. Tu se zahtjeva tih 800 tisuća eura. Ovdje imamo povećanje plaća i zato je to potrebno. I opet revizorski sud 700 tisuća eura vezano za financijske baze podataka i za pristup online publikacijama. Dakle, to Budući da smo imali niže troškove u publikacijama, niže izdatke u proračunskoj liniji za publikacije, predlaže se ovaj prijenos. Sada se jako puno zapravo objavljuje online, tako da možemo napraviti, unijeti tu izmjenu u proračunskoj liniji. Naravno, poslane su mi i neka pitanja. Nadam se da ste dobili svi odgovore na ta pitanja i da raspolažete svim potrebnim informacijama. Ja predlažem da se glasuje za ova četiri prijenosa. Hvala lijepo. Izvjestitelji u sjeni žele li intervenirati? Ako ne, Onda vam zahvaljujem na prezentaciju. E, prije svega moramo provjeriti imamo li kvorum. 11 članova. Dignite ruku. I ovi koji su glavom i bradom u ovoj prostoriji mogu također dignuti ruku. Online. imamo li kvorum? Imamo kvorum. Pozivam sve prisutne članove da glasuju o amandmanima vezano za sustav vlastitih sredstava Europske unije, te tri mišljenja Europska unija za zdravlje, Europski sustav civilne zaštite i također imamo pojedinačno glasovanje za prijenose. Evo sada otvaramo glasovanje i glasuje se do 16.45. I to će ujedno biti kraj našeg sastanka.